Nastavljamo sa radom. Slijedi izjava potpredsjednice komisije visoke predstavnice Europske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku gospođe Mogherini o situaciji u Ukrajini. Gospođo povjerenice, imate riječ.